Uvaženi kolege, molim vas da zauzmete svoje mjesta. I welcome. Želim poželjeti dobrodošlicu ovog drugog dana parlamentarnog tjedna. Želim pozdraviti predstavnike nacionalnih parlamenta a i zastupnike u Europskom parlamentu, te stručnjake koji su ljubazno se odazvali na naše pozive. Ne trebamo ponavljati kako smatramo iznimno važnom ovu mogućnost koja nam se pruža, mogućnost suradnje na međuparlamentarnoj razini da poboljšamo kakvoću našeg, a možda i vašeg parlamentarnog rada. Što se tiče ovog jutarnjeg dijela sjednice, kao što znate, imamo više paralelnih e, tema. Mi smo ovdje na Ekonu 1 i podijelili smo jutarnje zasjedanje u dva dijela. Prvi dio tiče se dokumenata iz Paname i Bahama Liksa, dakle otkrivanja tih događaja i da vidimo što se može naučiti, a drugo se tiče bankovne e, tržišne unije i financijskih usluga. Želim vas obavijestiti da s obzirom na veliki broj sudionika vjerojatno neće biti moguće svima dobiti riječ. No, u svakom slučaju nastojat ćemo dati riječ što je većem broju kolega moguće. Prioritet će imati pripadnici različitih e, delegacija, dakle svaka delegacija će imati svaki dom će imati po, 20, po dvije minute, dakle očekujemo 20-25 e, nastupa tijekom zasjedanja. Želim vam obavijestiti da su kartice za javljen za riječ e, na raspolaganju. Svi oni koji žele se jave za riječ trebaju je popuniti. Prvi dokument e, za Panama, dokument iz Paname je e, ružičasti papiri, dajte ga sudskim, dajte ga poslužiteljima. A sada za uvodno izlaganje predajem riječ kolegi Werneru Langenu koji je predsjedatelj e, specijalnog odbora za pranje novca, izbjegavanje poreze u te poreze. Izvolite. Hvala dame i gospodu, najljepša hvala što ste došli. Htio bih nastaviti na svom e, materinjem jeziku, na njemačkom. Evo, želim vam svima dobrodošlicu. Danas, zajedno sa odborom Ekon, e, održavamo sjednicu na kojoj će biti prisutna četiri slučaja. Prvi je četiri Prvi je Mark Pitt, koji je bivši član istražnog odbora za panamski slučaj zajedno sa gospodinom Štiglecom. E, ja i gospodin profesor Pitt smo i tekako zadovoljni što možemo danas biti ovdje i što možemo e, zapravo čuti njegov izvještaj. Nakon toga s nama su još i trojica važnih zastupnika koji e, su članovi različitih istražnih odbora. Ed iz E, Nizozemske, Ahmed Lajoje, koji je predsjednik Belgijskog posebnog odbora za panamske dokumente i Kai Jan Krajner, koji je podpredsjednik odbora e, za financije Austrijskog nacionalnog vijeća. Mislim da na ovaj način raspolažemo dobrom bazom za našu raspravu. Evo sada bih htio samo iskoristiti nekoliko riječi za uvod. U 2014. godini Europski parlament je sazvao dva posebna odbora, znači takse 1 i takse 2. E, bila je riječ prvenstveno o e, dokumentima Leaks, odnosno o istrazi takozvanih e, poreznih sporazuma, poreznih mišljenja. To su bili aspekti koji su bili u nadležnosti država članica i koji su mogli dovesti ne samo do distorzije tržišnog natjecanja, nego također i do narušavanja posebnih okolnosti koje se tiču velikih tvrtki. Evo, postoje dva iz izvješća koje znate. Dvije zemlje koje su bile u tome su e, e, Irska, e, Luksemburg, ali i Nizozemska. E, odbor za panamske dokumente koji je uspostavljen nakon objavljivanja e, dokumenata tvrtke Monsak Fonseca koje zaista e, imaju jako veliku količinu podataka, 2,8 terabajta. Tada se prešlo na drugu razinu istrage. Tada nije bila riječ više o distorzijama tržišnog natjecanja prema postojećem zakonodavstvu, nego svemu onome što se tiče pranja novca, pranja koji proizlazi iz trgovine E, narkoticima te također e, novac od korupcije te utaje poreza. Mi imamo jedan drugačiji pristup i iz tog razloga mislim da je iznimno važno u okviru našeg posla da se možemo služiti prvenstveno znanstvenim dokazima, a danas ćemo čuti neke od njih e, koje će nam izniti profesor Mark Pitt. Ali je bitno također saslušati i zainteresirane strane. To nisu samo nevladine udruge, nego i odvjetnike, posrednike, savjetnike, banke i tako dalje. Sve to kako bismo mogli razmišljati o svim mogućim mm, opcijama koje su se pojavile. Na međunarodnoj razini, zašto? Zato što su panamski dokumenti i Panama Leaks je zapravo samo sinonim e, jednog fenomena koji ima međunarodni doseg i to posebice na offshore teritorijima gdje se kriju e, gdje se krije novac. Dakle, ono što je jako bitno, a to je da nije o zanemari, da nije ovdje riječ o zanemarivim svotama, nego o milijunima eura koji koji e, se ne prijavljuju i ne plaćaju porez i zapravo utječu na solidarnost i pravednost. U rujnu 2016. mi smo pokrenuli naš rad. Možemo reći da smo sada na polovici tog analitičkog ciklusa. Mandat traje jednu godinu i može će se produžiti e, najviše na narednih šest mjeseci. Mi smo se evo pridržavali svih odredbi Lisabonskog ugovora iz članka 226 i e, nemamo e, nikakve mogućnosti sankcije za razliku od većine parlamenata. I zato je ključno da ovdje ugostimo naše stručnjake, budući da mi ne možemo odrediti sankcije. To je problem koji još uvijek nije razriješen zato što su države članice to odbile i nisu htjele poboljšati to pravo na istragu od strane Europskog parlamenta. Evo, upravo je taj projekt zakona blokiran u vijeću 2014. Mi ćemo predložiti e, preporuke na zakonodavnom planu. E, također ćemo imati e, znači, posjet na licu mjesta predviđene za Ujedinjenu kraljevinu i Luksemburg koje će u naredno, naredno nekoliko tjedana početi. I također ono što smatramo izuzetno bitnim, a to je održavanje odnosa sa državama članicama. Mi smo saslušali čitav niz izlaganja profesora i ja bih sad htio ukratko objasniti koji su to zakonodavni projekti projekti koji su u okviru Europskog parlamenta. Evo, prije svega, riječ je o izmjeni direktive o pranju novca. Također imamo i izvješćivanje po zemljama i također imamo zajedničku konsolidiranu osnovicu poreza na dobit. To su sve e, zahtjevi odbora takse 1 i takse 2. Također imamo e, i e, pitanja E, takozvanih e, znači tvrtki, društava, robe koje postoje e, posvuda. To je također jedna od tema koja je zamrznuta. Zato smo govorili još i o poreznim mišljenjima, poreznim sporazumima posebice o dva specifična slučaja. Slučaj Apple u Irskoj i slučaj Amazona u Luksemburgu. Nacionalna porezna tijela nam kažu da e, samo onaj dio dohotka koji se ostvaruje u Irskoj ili u Luksemburgu E, to, te konsolidirane osnovice tih velikih korporacija, znači samo taj dio se može oporezovati. I to dovodi do vrlo zanimljive situacije. U slučaju Amazona u Luksemburgu imamo samo 0,5% dohodka koji se oporezuje, a u slučaju Epla e, u Irskoj situacija nije bitno drugačija. Što se tiče distorsija, one su već predmet istrage gospođe e, Vestager i također će uslijediti nove istrage po pitanju Amazona, a povjerenica za e, tržišno natjecanje e, Vestager je zapravo odlučila da Apple mora platiti 13 milijardi eura E, tih poreza, neplaćenih poreza Irskoj. To je moguće samo zato što postoji jedna rupa u američkom zakonodavstvu koja kaže da e, ona dobit koja proizlazi iz drugih regija, iz drugih područja u svijetu i koja se nalazi offshore, da mora biti podložna američkom poreznom sustavu u trenutku kada se ta dobit ponovno uveze u zemlju odnosno postoji 130 e, milijardi eura koje Apple zapravo nije ponovno uveo u SAD, nego ih je spremio u poreznim oazama, te nije platio porez i tamo su vrlo niska, vrlo niske porezne stope. I neovisno o tome jesu li to e, dobiti iz Europe, Rusije ili Sjeverne Afrike, dakle to je stvarno stalna dobit koja se e, stalno i povećava. Eto, to su teške istorije tržišnog natjecanja s kojima se moramo suočiti. Ono što je bitno, a to je suradnja sa e, nadležnim tijelima, te poštivanje međunarodnih ugovora ugovora. Mi znamo da imamo ograničenu nadležnost zato što je fiskalno pravo u nadležnosti država članica, ali mi smo uvjereni da je apsolutno nužno intenzivirati taj međunarodni pritisak kako bismo imali veću jednakost na e, fiskalnom planu. Takva situacija e, će vjerojatno u drugoj polovici 2017. biti e, predstavljena u našem završnom izvješću. Riječ će biti o izvješću socijale demokrata E, e, i e, liberala i kluba zastupnika ALDE. Dakle, imat ćemo danskog i češkog izvjetitelja. Zahvaljujem vam na pažnji. Najpša hvala predsjedatelju Lange. A sada za prvo izlaganje imamo profesora Marka Pite. Izvolite. Predsjedatelj, dame i gospodo, najviše hvala na ljubaznom pozivu kao što voda traži najnižu razinu, tako i takozvani prvi novac na svjetskoj razini putuje ka najmanje reguliranim državama. Dokumenti iz Paname potvrdili su ono što smo već znali od ranije. Jedan takav scenario jest da odvjetnici posredstvom fiktivnih shell korporacija, organiziranih eh, ulaganja, sumnjivih fondova i banaka sa velikom bankovnom tajnošću i koje jako malo su spremne surađivati sa e, pravnim službama e, zajedno surađuju. Dakle, vjerujte mi, znam što, o čemu govorim, ja sam švicarac. No, evo, opet mi toleriramo Karibsko otočje, Monaka, Lichtenštajne, Delavere, Nevade i slične. Ako analizirate te dokumente koje je već spomenuo predsjedatelj, možete vidjeti ogromnu mješavinu e, poreznih utaja, rada sa offshore kompanijama za poreznu optimizaciju, no tu su i djelatnici, ministri i drugi koji skrivaju novce koje su možda i zakonski zaradili, vjerojatno jesu, onda su tu organizirani kriminalci, trgovci drogama, ljudi koji se bave dječjom e, prostitucijom i drugima. Pročitajte Obermajerovu knjigu. Moje iskustvo bilo je iskustvo e, financijske službe zborbe e, protiv E, pranja novca i u okviru OECD-a e, za, radili smo na mitu, zatim radeći za UN na programu, e, UN programu za hranu, vidio sam to stalno nanovo na novo i na novo. Kao što je to predsjedatelj rekao, ovdje se ne radi samo o Panami. Panama, dokumenti iz Paname to je samo jedan primjer, ali radi se i o Panami. Evo, sam se želim osvrnuti na Panamu. Bio sam tamo malo i analizirao situaciju. Panama ulaže velike napore sada, barem govori prave stvari. No, iskreno govoreći, prošlog tjedna istraga u Monsak Fonseca morala je biti za... morala je biti pokrenuta na temelju odluke Ustavnog vrhovnog suda, a zatim čuli smo da vlasti u Panami nisu spremne ponovno se pomenovati nalogu brazilske građevinske tvrtke Odebrecht, iako je ta tvrtka priznala da je platila 59 milijuna eh, onima koji donose odluke, a radilo se o ugovoru vrijednosti 7 milijardi dolara. No, nije došlo do istrage. Dakle, molim vas, izvolite, vi mi recite da li je ta država ozbiljna ili ne. No, da se osvrnemo na ovo cjelokupno pitanje, tu je tu radi o svjetskom problemu i svi mi sudjelujemo u tome bilo da smo mi ti koji smo, kod kojih je to izvorno počelo ili ili naše pravno osoblje daje svoje doprinos tome svemu. Ukoliko želimo napraviti pravu razliku, onda moramo biti doista odvažni. U biti, mi jesmo već na pravom putu, moram reći. Naime, već ste više puta čuli za identifikaciju korisnika, stvarnih vlasnika. To je tema o kojoj se radilo kada se govorilo o financijskim institucijama, to je nešto što je jako važno za porezni aspekt stvari. Ukoliko želite imati automatsku razmjenu informacija, onda morate znati e, čije su to dobra. Isto tako važno je i za regulatore i policijske snage, biti, istražna tijela. Moja država, Švicarska, na primjer, ima način postupanja, glašni način postupanja. U biti tamo odvjetnici, osobito u Ženevi, kupuju udjele u Mosak Fonseki u Ženevi preko građevinskog sektora, ali tu se radi, ne radi samo o odvjetnicima, već e, i mnogim drugim strukama koji ponekad zaobilaze dakle kašni pristup i organizatori u financijskom sektoru se obraćaju financijskim operaterima i to je čitava tema u, SAD-u. Imaju službu za suzbijanje i pranje novca. To je jako važna i osjetljiva tema. I u biti moramo postaviti pitanje što trebamo poduzeti. Prvi prijedlog jeste da se doista dobro raspitate kome dajete prednost kada donosite neke poslovne odluke. U ovom slučaju Mosak Fonseca, a i svi oni koji surađuju s njima, koji kupuju njihovu, njihove proizvode i koji rade na organizaciji financijskih konstrukta, oni nisu pravnici, i to je prva stvar koju želim reći, barem što se tiče rješavanja statusa quo. Ako se osvrnete na izvješće koje sam sastavio sa Josefom Stiglicom, možete ga naći i tu je, dakle, bavi se gospodarstvom u Sijeni, vidimo još korak dalje od onoga što stoji u knjigama. Mi kažemo da bismo htjeli da na globalnoj razini se stvore registratori poduzeća koji imaju smisla. A kad kažem koji imaju smisla, to znači da bi tu trebali raditi pravi ljudi, a ne da se radi o čistačici Mosaka Fonseke na kojoj je registrirana tvrtka i koja je E, direktorica te tvrtke ili netko drugi, već pravi, pravi ljudi. Vi ćete reći, pa to je stvarno veliki korak, to je složeno i podrazumije neke tehničke aspekte koji su pragovi i tako dalje. Ne, slažem se s tim, to su ispravni ispravna razmišljanja. Moramo to detaljno analizirati, no osobno sam uvjeren da ovakva e, da se može nametnuti ovakva regulativa onda ćete mi reći pa Dobro, ali onda ćemo imati svakakve, svakakve rezultate. Da, ali trebamo pozvati medije i druge da vidimo da li su tu u tim firmama registrirane prave osobe, a ako se ispostavi da osoba koja, na koje je firma da ne zna ni čitati ni pisati, onda će to e, povući određene druge posljedice za prave vlasnike tih tvrtki. Dakle, evo, to je moj prvi, prvi prijedlog koji, koji predstavlja veliki izazov da se, da se provede. Što se meni tiče, mislim da je to jako važno da u ovom trenutku stanemo u kraj tom offshore praksi, iako i populisti s onu stranu oceana se nastoje suprotstavljati tome svemu. Hvala. Uh, uh, Hvala profesore Pit na ovom uh, vrlo zanimljivom uvodu i također na vrlo konkretnim prijedlozima koje ste iznijeli koje ćemo vrlo pozorno razmotriti u našem budućem zakonodavnom radu. I u nastojanju da ostvarimo ključne ciljeve. Sljedeći govornik je Ed Groth, predsjednik Nizozemskog parlamentarnog istražnog povjerenstva u porezne strukture. Evo, molit ću vas da ispunite karticu kojom ćete zatražiti riječ. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege, u ime Nizozemskog parlamenta i istražnog odbora našeg parlamenta o poreznim strukturama. Hvala vam na ovom pozivu upućenom meni i kolegu Marhu Kisu iz socijalističke stranke. Padanski dokumenti otvorilo se nam nove poglede i ukazali su još snažnije na to koliko je rasprostranjen porezni problem. U nizozemskom parlamentu nastojimo uvidjeti koje su porezne strukture koje postoje u nizozemskoj. U svibnju prošle godine naš istražni odbor osnovao je radnu skupinu sa ciljem prikupljanja saznanja o poreznim arhitekturama i odlučivanje o korištenju daljih e, istražnih e, sredstava. Prošle godine smo razgovarali sa 12 stručnjaka poput predstavnika sektora trastova, znanstvenicima, poreznim savjetnicima i službenicima naše porezne uprave. U međuvremenu nizozemski parlament usvojio je nove instrumente za parlamentarnu istragu, odnosno takozvanu mini istragu i ti kratkoročni instrumenti takva istraga ne zahtijevaju pomnu pripremu. Ti novi instrumenti znače da su pozvani svjedoci dužni pojaviti se i moraju svjedočiti pod zakletvom kao što je slučaj recimo sa kongresnim saslušanjima u SAD-u. U listopadu prošle godine Prijedlog provođenja istrage u poreznu arhitekturu usvojen je većinom glasova u našem parlamentu. Pet zastupnika tore taj odbor i odbor će se zabaviti problemima privatnih trastova i ulogom nizozemske u facilitiranju takozvanih poduzeća poštanskih sandučića. Glavni cilj ove istrage je steći uvid u, tome, u to kako djeluju porezni uredi i porezni savjetnici i kako se takva arhitektura ostvaruje u praksi. Kao što vi vjerojatno znate, Nizozemska je jedan od najvećih čvora međunarodnih tokova kapitala i velike količine novca prolaze kroz takozvana poduzeća poštanske sandučiće a pri tome se ne ostvaruje neka gospodarska djelatnost u samoj Nizozemskoj. To je samo po sebi savršeno legalno, no pitanje je koliko je to i poželjno sa gospodarskog ili socijalnog stanovišta ili koliko je to moralno prihvatljivo. Propitujući relevantne aktere iz sektora trastova i porezne savjetnike, naš istražni odbor e, nastoji dati odgovor na ova pitanja. Namjeravamo provesti i saslušanja u proljeće ove godine nakon naših izbora i e, također ćemo ta saslušanja otvoriti javnosti i prenositi preko medija. Na kraju želim dodati da ćemo se ozbiljno pozabaviti ovim pitanjem sumnjive porezne arhitekture u nadolazećim godinama. OECD i europske institucije ostvarile su veliki napredak već u ovom e, pravcu, ali odgovornost je na svima nama, dakle i na svim nacionalnim parlamentima, što znači i na nizozemskom parlamentu. Hvala vam. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Ahmed Ahmed Laoe, predsjednik Belgijskog posebnog odbora o pananskim dokumentima. Hvala predsjedniče, dragi kolege. Hvala na pozivu. Veliko je zadovoljstvo sudjelovati e, u ovom radu. Dopustite da vas podsjetim, vi to sigurno znate, Belgija je uspostavila posebni odbor za dokumente iz Paname, ja općenito govoreći o problematici poreznih oaza i offshore struktura. Zašto je došlo do širokog konsenzusa u belgijskom parlamentu kako bi se pokrenuo ovaj posebni odbor. Pa svaki put kada bi došlo do međunarodne utaje poreza poreznih prevara, koje, offshore leaks, Swiss leaks, Panama Papers, Panama leaks i tako dalje, dakle sve su to tiskovine objavljivale, otkrivala, svaki put bi se otkrilo veliki broj poduzeća, e, osoba iz zboravkom e, u Belgiji koje se navodi u tim dokumentima. Dakle, došlo je do velikog konsenzusa za osnivanje ovog posebnog odbora, no ono nije formirano kako bi se napravila istraga. Dakle, to nije istražna, istražni odbor, znači da imamo manje ovlasti, a tome imamo jedan ključni razlog, jer paralelno uz taj posebni odbor imamo dosije koji se e, otvaraju u pravosuđu i poreznim e, tijelima, tako da je došlo do opasnosti preplitanja nadležnosti, tako da smo ovdje osnovali posebni odbor, a ne istražni odbor. Što se imamo više od 700 e, imena, odnosno spomena osobe iz Belgija. E, porezna inspekcija je pokrenula 230 otvorila 230 eh, dosija koji su još uvijek u tijeku, a uz porezna tijela otvorene su, otvoreni su potpisci, postupci na pravosudnim pravosudnoj razini imamo jedno tijelo koje se zove OCDFO koja, koja je zadužena za financijsku i ekonomsku delinkvenciju. Dakle, imamo istražne istrage u poreznim tijelima, policijskim tijelima, nacionalna državna banka koja e, kontrolira financijske posrednike, tu su i banke koje su u tome, Big Four, dakle velike četiri banke, čitav niz službi koje se bave novcima i brojkama, tu su i sudci, e, sudac Kles e, koji, kojeg ste ovdje saslušavali u okviru rada Europskog parlamenta. Nekoliko konkretnih stvari. Proizilazi na temelju našeg rada da imamo problem e, koordinacije između različitih tijela, državnih tijela koji su zaduženi za poreznu prijevaru i porezni financijski kriminal. Vidimo da između E, e, financijskih regulatora, nacionalne banke, službe policijskih tijela, sudstva i tako dalje, ne kreću se sve informacije određene da, ali nedovoljno. Tako da u svakom slučaju tu se na toj razini može e, napredovati. Druga stvar koju stalno ponavljamo, nemamo popis homogen popis fiskalnih oaza na europskoj razini, čak ni u Belgiji od iz jednog poglavlja financijskog e, pravilnika do drugog imamo drugačije popise, ali mi tražimo dakle popis tih e, poreznih oaza koji bi nam mogao biti od koristi glede ove borbe protiv ovog e, jako štetnog fenomena. Naravno, europski povjerenik Pierre Moskovici je susreo s nama i prez obvezu da se što brže napreduje na izradi tog popisa i drugih stvari. Uviđamo također da e, Nacionalna banka koja je financijski regulator, koja u opisu svojih obveza ima rad na otkrivanju posebnih e, E, mehanizama koja omogućuje poreznu prevaru preko banaka, uviđamo da do sada nisu proizveli e, valjane rezultate. Dakle, treba pojačati njihov rad i tu imamo veliki konsenzus. Također se zalažemo za Europsku agenciju za borbu protiv e, porezne protiv utaje poreza i borbu protiv poreznih oaza, dakle prevaranti ne poznaju granice, tako da moramo prekogranično surađivati. I za kraj, želim privući još pozornost na još jedan element. Čini mi se da danas trebamo pojačati pravni okvir koji omogućuje da kažnjavamo posrednike ili one koji olakšavaju, bilo da se radi o bankama, odvjetničkim e, e, tijelima koji e, stavljaju svoju pamet na raspolaganje onima koji koriste pravne rupe. Hvala vam predsjedniče. gospodin Kajan Krajner, podpredsjednik e, odbora za financije Austrijskog nacionalnog vijeća. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi kolege u Austriji. Postojala je jedna banka koja je spomenuta u panamskim dokumentima. Riječ je o maloj regionalnoj banki koja je u vlasništvu male austrijske pokrajine koja se nalazi na granici sa Švicarskom ili Lichtensteinom, već je privukla pozornost e, vlasti zbog uskih poslovnih veza sa Lichtensteinom i tamošnjim trastovima i zakladama. Dakle, u regionalnom parlamentu osnovan je poseban odbor e, kako bi se razmotrila ta pitanja i izvješće će biti objavljeno ovih dana, mislim čak ovog tjedna. Koji je bio glavni ishod izrage Uprava banke je dala ostavku i promijenjen je poslovni model, dakle zabranjeno mi je nuđenje dvije usluge u budućnosti, dakle ne smiju se povezivati sa e, poreznim e, sumnjivim strukturama i ne smije se povezivati sa offshore jurisdikcijama. Evo, to su glavni zaključci koji se tiču te banke za budućnost. Kada je riječ o raspravama u pokrajinskom i u nacionalnom parlamentu, mislim eh, da trebamo izgraditi politiku na tri stupa. Prvi od njih je transparentnost eh, u kojem će se odgovorati na važna pitanja poput eh, javnog registra poduzeća, zaklade, trasove i njihovi stvarni vlasnici. To su informacije koje moraju biti dostupne javnosti, kao što je recimo slučaj i u Njemačkoj gdje imate se podatke o poduzećima i zakladama i trastovima. Drugi stup, drugo pitanje koje se tiče transparentnosti jest uklanjanje poduzeća poštanskih sandučića koja postoje isključivo u svrhe porezne prijevare i u svrhe netransparentnosti. Mislim da to treba jednostavno zabraniti. Drugi stup je suradnja, suradnja između vlada, razmjena informacija o poduzećima, o poreznim pravilima i mnogo toga se već omogućuje direktivama Europskog parlamenta, ali tu je također i pitanje zaštite zviždača, ne samo novinara, jer jasno je i sukladno pravo slobode govora da moramo zaštititi zviždače i novinare, ali i zviždače koji su zaposleni u samim takvim poduzećima. Jer naravno postoji načelo poslovne tajne, ali poslovna tajna ne smije biti porezna prijevara, niti to smije značiti prikrivanje zarade. I, tako da ako netko odaje takve, po navodnicima, poslovne tajne iz poduzeća koje zapravo ne smiju biti obuhvaćene poslovnom tajnom, onda treba uživati u zaštiti od ruke zakona. Treći stup je pravedno oporezivanje, naročito za multinacionalne korporacije, što je uključuje ne samo izvješća po zemljama, što je već na dobrom tragu, nego mislim da trebamo izgledati naše porezne sustave ta poduzeća djeluju na međunarodnom planu i zbog toga nam e, trebaju međunarodni propisi i e, međunarodni porezi za takva poduzeća i CCCTB sa minimalnim oporezivanjem ili sa takozvanim poreznim koridorima. Dakle, moramo spriječiti daljne natjecanje u rušenju poreznih propisa koje provode oni koji iskorištavaju mm, porezne propise u različitim zemljama, a borave u nekoj trećoj zemlji. Trebamo također e, okrenuti pozornost na facilitatore i na same bogate osobe koje nastoje izbjeći plaćanje njihovog pravednog udjela, tu mislim e, na vlasnike multinacionalne korporacije i porezne savjetnike, što znači da računovodstvena pravila moraju postati javnim pravom, ne smije ostati u domeni privatnih zaklada koje tvrde da se knjigovodstvena pravila ne smiju koristiti kao osnova za oporezivanje. Trebaju nam računovodstvena pravila koja su osnova za oporezivanje i zbog toga treba takva usvojiti. Na kraju krajeva mislim da trebamo reći da postoje dijelovi svijeta koji će se uskladiti sa tri stupa i naravno ako to učine onda će biti prihvatljivi, ako ne onda se neprihvatljivi. Što bi značilo da recimo ako netko E, šalje novac e, u poduzeće Poštanski sandučić u nekoj offshore e, destinaciji, onda treba postojati granični porez koji će biti u visini 35 ili 40% kako bi se spriječilo pranje novca ili prebacivanje sredstava u takve sumnjive porezne oaze. Znam da su to možda radikalni prijedlozi, ali to je doista jednostavan sustav. Dakle, ako se pridržavate, pridržavate se, ako ne, onda ste kažni ili jednostavno preseljavate novac e, iz e, bijele zone u sivu zonu, recimo u Mordor. Hvala i sada prepuštam predsjedavanje Bernardo. Hvala. Puno hvala. Evo, sada imamo mogućnost da otvorimo raspravu sa našim stručnjacima, posebice s profesorom Marak Pitom, koji je zajedno sa profesorom Štiglicom eh, nedavno objavio E, studiju o e, sivoj ekonomiji koja sadrži čitav niz prijedloga koje ja smatram iznimnima. 13 ljudi se javilo za riječ. Originalno smo predvidjeli saslušati e, tri po tri govornika iz nacionalnih parlamenta te po jednog govornika iz Europskog parlamenta. 13 je postalo evo 14. Znači imam još e, osam zahtjeva za riječ iz nacionalnih parlamenta, šest od strane Europskog parlamenta. Pokušamo biti fleksibilni u organizaciji. Ako imate neko pitanje koje se specifično odnosi e, na jednog od naših gostiju, molim vas da to i navedete. Predvidjeli smo dvije minute po osobi za vaše izlaganje i započet ćemo s zastupnikom Smalte Jason Azzopardi, izvolite. Thank you very much. Hvala. Mi smo zadovoljni mateškim eh, predsjedništvom eh, i želimo zaštititi sve one koji eh, smatraju da ovi zloguki proroci nisu u pravu. Zbog toga je toliko neugodno Maltežanima što je naše predsjedništvo zasjenjeno ovim skandalom panamskih dokumenata. To nam je dalo tu sumnjivo čast da budemo jedina zemlja članica koja ima e, jednog ministra čije su izložene tajne financijske operacije. E, on je ustrojio takvu sumnjivu financijsku arhitekturu dan nakon što je stupio na dužnost e, i zapravo je raspolagao e, sredstvima koje je mogao, više sredstava nego što je mogao legalno imati. I e, to je polagao na svoj račun e, na mjesečnoj osnovi. Dakle, svakome je jasno da je on nastojao izbjeći europsko pravo i osnovao je takve strukture u offshore jurisdikcijama. Dakle, mi smo sada tog dotičnog ministra poslali da bude predsjednika Europskog vijeća za energetiku. To nije samo opljusko u lice dostojanstvenim osobama, nego i sramota za europsku razinu. Na Malti jedina rasprava koju imamo o tome u našem parlamentu je suprotstavila vladu i oporbu kojih su neki tražili da se to riješi. E, parlament međutim je odbio bilo kakvu istragu. Možemo sami zaključiti zašto je naš ministar financija odbio prisustovati raspravi o pranju novca u sklopu Paname. Mi ćemo i dalje inzistirati da dotični ministar e, sudjeluje sa istražnim povjerenstvom parlamenta. E, što se tiče ovih pitanja. Ovo uprava zapravo odbija učiniti bilo što. Zapravo je naš e, ravnatelj policije zamijenjen pet puta u posljednje tri godine. I korupcija i pranje novca jednostavno se ne rješava na Malti. Zapravo oni e, iz njih administracija, odnosno uprava jednostavno štiti i dopušta im e, da se šire. U redu. Zahvaljujem. Dakle, 19. E, i 20. E, veljače ćemo imati e, sastanak sa Malteškom vladom, ali također i sa predstavnicima oporbe, te odvjetnicima i nevladinim udrugama, te novinarima. Program je već definiran, i također malteški ministar financija će nam biti na raspolaganju. Dakle, sve ove stvari o kojima vi razgovarate će se tamo također raspraviti. E, druga na mom popisu je Michel Andrieu iz e, Francuskog senata. Izvolite. Predsjedniče, hvala na riječi. Želim vam izraziti svoje veliko zadovoljstvo na sudjelovanju u ovoj raspravi. Borba protiv međunarodnog taj poreza i izbjegavanja plaćanja poreza tema je kojom se bavi naš e, odbor za financije u Hrvatskom senatu i nakon Panama Papersa bili smo jako reaktivni u petom mjesecu 2016. godine odmah smo saslušali financijske institucije, među kojima jedna od velikih francuskih banaka koja je spomenuta u ovoj aferi i e, regulatorna tijela koja je zadužena za fiskalnu, za poreznu kontrolu. Cilj je bio vidjeti kako je ta prevara bila moguća uspreko s novim instrumentima kojim su se naoružale države od 2009. Ovo je dovelo pitanje financijski sustav i pokazalo da jedna država može potpisivati sporazume o e, Um, najsuvremenije sporazume uh, koji su u skladu sa OECD-ovim normama, a da ništa ne promijeni u praksi. Što smo saznali? Vidjeli smo kako funkcioniraju financijske montaže koje su opisane u pa, Panama Papersu, zahvaljujući STDR-u uh, koju je postavila francuska uh, porezna uprava. Od 2013. godine ta služba je obradila više od 47 tisuća zahtjeva poreznih obveznika i e, evidentirali smo 6,3 milijarde eura povrata poreznih prihoda. Isto tako smo obavješteni o zabrinjavajućim e, e, djelovanju regulatora financijskih tijela. Naime, ne postoji konsenzus između regulatora niti o njihovom radu na europskoj razini i nužno je vidjeti i uskladiti rad e, poreznih regulatora i slažem se sa izradom europske, europskog popisa poreznih oaza kao što to je to zahtjevao i radi na tome e, povjerenik Moskovici. Radili smo u parlamentu e, na Panama Papersima i to je objavljeno na mrežnoj stranici Senata. Zaključno želim reći da moramo, parlamenti moraju biti maksimalno bazirvi kada se potpisuju konvencije između država. E, Francuski senat nije pogriješio jer 2011. godine odbacio je poreznu konvenciju između Francuske i Paname. Tome nije slučajno. Hvala na pozornosti. Puno hvala. A sada Joachim iz Bundestaga. Izvolite. Dragi kolege, mi se u Europi nalazimo u apsolutno središnjoj poziciji kada je riječ o borbi protiv e, utaj poreza i izbjegavanja poreza, ali ne uspijevamo djelovati zato što je Evropa podijeljena imamo s jedne strane osobe koje e, zapravo brane te fenomene. Ovdje razmišljamo, ovdje govorimo o tezi Terezi May, o Maskeo, znači možda onima koji se nazivaju socijaldemokratima. To su osobe koje brane takvu vrstu ponašanja i e, bitno je i činjenica je da mi to nismo uspjeli nadići u Europi. Ovdje govorimo o Beneluxu, Malti, o Cipru. Ako te države ne promijene svoje ponašanje, mi nećemo moći ostvariti napredak. I dalje će populisti biti sve jači, a mi nećemo ništa uspjeti razriješiti. Postoji i osobna odgovornost koja e, se dotiče i e, članova moje političke obitelji. E, također se slažem sa Janom Krajnerom. Ne postoje pravni i racionalni razlozi da bi se osnovalo takozvano fiktivno društvo. Mi moramo napraviti sve što je moguće da zabranimo takve slučajeve. između ostalog ne govorimo samo o Malti, razmišljamo i o Luksemburgu, govorimo i o Nizozemskoj, također o zemljama koje su bile osnivateljice Europske unije. To su zemlje iz kojih e, danas zapravo dolazi ta želja da se oslabi e, ta, e, taj pokušaj da se stvore crne liste na kojima bi možda mogle biti i imena država članica osnivačica Europske unije. Mi to ne možemo napraviti, ne možemo se boriti protiv e, porezne, utaje poreza i poreznih izbjegavanja i protiv pranja novca ako ne djelujemo u interesu naših državnih poreznih obveznika. Također moramo pod pomoći podržati naše tvrtke, naše male i srednje poduzetništvo, a s druge strane moramo kazniti sve one tvrtke koje imaju drugačiju vrstu pristupa. Zahvaljujem kolegice i kolege, zahvaljujem vam e, e, kolega Pos. Znači, delegirani akt koji je predložila komisija prošli tjedan u Strasburu kvalificiranom je odbijen kvalificiranom veničinom, većinom. I zato mi djelujemo upravo u skladu s time, odnosno na istoj smo strani. A sada je e, red e, za govor jednog e, europarlamentarca. Peter Simon je zastupnik parlamenta iz Njemačke. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Evo, ja bih se odmah nadovezao na ono što je rekao kolega Pos iz Bundestaga. Evo, mi u Europi ne samo da imamo problem da e, su drugi ti koji nam stvaraju probleme. Bevor Grenzen der Europäischen Union verlässt, Ministar Bahama je zapravo rekao da imate e, svoje probleme zato što jednostavno ne uspijevate oporezovati tu dobiti taj novac prije nego što napusti Europsku uniju. I to i jest problem. Naš problem je da postoji e, e, puno osoba, čak i u ovoj dvorani ovdje, koje dolaze iz zemalja koje imaju naviku na neki način odbijati znači trošak, odbijati znači porezni trošak i sada pitanje je što možete napraviti. Dakle, kada govorimo govorimo o Malti, o e, državnim strukturama. Ne, ovdje ne govorimo o onim malima, govorimo upravo o nečemu što e, prijeti time da podijeli Europu ako se ne okrenemo ka solidarnosti. To ne znači da mi ne želimo e, znači poreznu konkurentnost. Ne, postoje neke multinacionalne kompanije koje plaćaju manje od 1% poreza, a razliku plaćaju oni drugi. To je nešto što ne štima u Europi. Mi zastupnici iz svih zemalja, smatramo da ako želimo nastaviti razvijati Europu, moramo vršiti pritisak na naše države članice kako bi one na konstruktivni način surađivale s Briselom. Prvi korak bi bio upravo to, a to je promicati automatsku razmjenu informacija također i sa Europskom komisijom. Zašto? Zato što su države članice do sada odbijale dostavljati podatke čuvarici ugovora. I upravo na taj način nije bilo moguće intervenirati. Zato vas molimo da nas podržite ovdje u Briselu kako bi komisija bila pravodobno izvještena i kako bismo možda mogli obavljati naše zadaće u Europi te se također e, i boriti protiv onih koji nisu di Europe. Zahvaljujem. Evo, svima e, nam je e, jasan zapravo taj začarani krug, također i iz podataka Istražnog odbora o panamskim dokumentima. Sada bih se htio obratiti našim govornicima, e, posebice profitu. Imate li možda kakvih komentara na ove prve govore? Ja ću biti jako kratak, ako dopustite, jako mi je impresivno što je ovaj skup uopće ne ukazuje prstom na druge. U ova tema je planetarna, možemo započeti ovdje, mi pomažemo ljudima, ali koristimo ova mjesta kako bismo radili zajedno i u biti Europska unija svjesna je razlika, no s druge pak strane postoje i velike sličnosti. Ako se vratimo na ovo pitanje identifikacije stvarnih vlasnika, u financijskim institucijama i evidenciji poduzeća napravljen veliki korak naprijed. Jer ono što se želi je transparentnost. Naravno, o tome se može raspravljati, no kada imate transparentnost ostvarenu, onda to više nije privlačno za tu vrstu poduzeća. Hvala. Hvala, gospodine Grot, izvolite. Da, čini mi se da e, je zapravo dio problema bilo i to porezno izbjegavanje kao što je rekao e, kolega u Nizozemskoj. Dakle, to je dio problema definitivno i to bi trebao biti i dio rješenja. E, ja mislim da se ponašanje mijenja u Nizozemskoj kad je riječ o prošlosti, dakle poduzeto je više mjera nego ranije i u proteklih nekoliko godina e, e, u Nizozemskoj je poduzet čitav niz e, mjera protiv utaje poreza i izbjegavanja poreza. Dakle, u posljednjih deset godina mi smo pokušali otežati stvaranje tih fiktivnih društava, tih letterbox tvrtki, tvrtke poštanskih sandučića kako bismo s druge strane e, imali veće povjerenje e, naših građana i poduzetnika i također kako bismo radili e, negativnu reklamu za sve one koji će tražiti nove načine izbjegavanja ili utaje poreza. Činjenica je da moramo još mnogo toga napraviti. der Oder wollen Sie Hvala. Dakle, želite li pričekati ili želi se još neko? Ja bih kratko predsjedniče, samo želim reći da se u potpunosti slažem s onim što je rečeno glede potrebe da se kao prvo počisti unutar same Europske unije prije nego što bismo uopće mogli pretendirati da radimo na zaštiti poreznog područja naših vlada, a u borbi protiv vanjskih prijetnji, osobito tih crnih rupa svjetskih financija koji su istovremeno eh, financijske porezne oaze. No, nismo spominjali LuxLeaks. Ovdje se ne radi doista o e, poreznoj prevari, kažu neki, ali tu su, mehanizmi koji za cilj imaju isprazniti javne financije nekih zemalja. Tu je dakle agresivan e, financijski inženjering sa I tu se mora napredovati po pitanju europske porezne harmonizacije i oporezivanja multinacionalnih poduzeća, jer u suprotnom naše države će ići ka poreznoj konkurenciji koje će upropastiti naše javne financije. Dakle, mislim da imamo posla na svim eh, i na borbi protiv porezne prevare i optimizacije porezne kako bi svaka država mogla biti ponovno suverena nad svojim poreznim eh, politikama. Gospodin Kleiner, želite li možda upotpuniti? Pa kao prvo želim reći da su crne, e, crne liste dobre. E, nama se prijetilo da će nas se staviti na sivi, popis zbog naše bankovne tajnosti, a sada sudjelujemo u automatskoj razmjeni informacija. Dakle, to je dobro. E, kao drugo, ne slažem se uvijek s Johanom Postom, ali danas se slažem u potpunosti s njim. Vielen Dank. Der nächste Redner Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Miguel Tiago iz Portugalske nacionalne skupštine. Gdje je? Ja, please. Eh, Hvala. Dakle, eh, ja sam gospodin Tiago iz komunističke stranke e, Portugalske nacionalne skupštine. Također sam sudjelovao u istražnom e, povjerenstvu za financijske transakcije. Ima, e, postoji jedan zajednički nazivnik kada je riječ o kapitalizaciji banaka te o stečajima. Jasno mi je da je ovo sada i rasprava o offshore tvrtkama i o poreznim oazama. Dakle, to su države u kojima postoji lagani porezni sustav koji iskorištavaju velike banke i krupni kapital za pranje novca. Osim toga, rade se određene transakcije koje nikako nisu u interesima te zemlje, nego upravo e, narušavaju njezine interese. Čini se da je offshore tvrtka zapravo strano tijelo u kapitalizmu, ali ne, to je zapravo integralni dio e, funkcioniranja e, kapitalizma. I možemo reći da je e, to jedan dio funkcioniranja ovog sustava. Ne moramo sada moralizirati, ne moramo iščekivati da kapitalizam sam po sebi propadne. Dakle, kontrola tih stvarnih vlasnika offshore tvrtki je nešto što je nužno provesti. E, možemo se samo nadati da e, banke mogu kontrolirati te podatke i možemo zapravo se nadati da će e, lopovi na kraju postati policajci. Predloženo je nekoliko rješenja već neke države imaju vlastite crne liste, već su predložene raznorazne inicijative, ali ne postoji politička volja i odlučnost kako bi se e, došlo do pravih rješenja. I to je već rečeno. Ne smije se oporezivati tvrtke ovisno o njihovom e, poslovnom nastanu koji prijave Također i offshore financijske operacije bi trebale biti nezakonite. Trebalo bi zabraniti takve transakcije. Osim toga, takozvane privatne tvrtke koje se bave eksternalizacijom, znamo da to vrlo često znači da ti porezni stručnjaci rade određena dijela ne za zaštitu javnih financija, nego određenih tvrtki. Hvala. Sada dajem riječ zastupniku iz Grčke, gospodinu Atanasimu, izvolite. E, Najljepša hvala predsjedniče. Ja sam već pripremio par riječi o dokumentima iz Paname, no ne mogu o tome govoriti bolje od zastupnika iz Bundestaga posta. No, profesor me uvjerio kako upravo činimo pogrešku. O čemu se radi? Naime, koristimo istinu kako bismo zataškali drugu istinu. A koje su dvije riječi koje je rekao gospodin Pitt koji su me uvjerile u to? Radi se o dvije riječi. Dirty money. Prijevi novac. Ako je naša tema danas, da, današnja tema danas nije bila Panama Papers, već prvi novac, drugačije je bilo. Evo, spomenimo Apple i Amazon, američke multinacionalne tvrtke. One su povezane uz dokumenti iz Paname. Ja sam na tome radio, pita, e, jer 40 godina bio sam novinar i osobno sam istraživao te, ta pitanja. Dakle, da je naša tema danas bila prljavi novac, možda bismo onda raspravljati i razgovarati o Deutsche Bank. U Milanu imamo sudski postupak e, i kolege iz Italije mogli bi nam e, nešto reći o tome Bloomberg je napisao jedan članak na tu temu. I u biti, ja ne mogu ovdje govoriti o dokumentima iz Paname, a da ne spomenem ono što se dešava u Milanu i što se navodi u Business Bloombergu. 10 milijardi eura, tih 10 milijardi eura Deutsche Bank, koji je najveća banka u Europi, nije zavela u svoju evidenciju. 10 milijardi dolara, ispričam se, nisu zavedeni u njihovu evidenciju i to se govori u Business Bloombergu. Dakle, profesore pit, da je današnja tema bila dirty money, dakle prljavi novac, mogli bismo govoriti o Volkswagenu, čiji je jedan od e, članova upravnog odbora uhićen u SAD-u. Dakle, ne radi se o tome da kažemo kako manje pazimo mi u Europi nego oni u SAD-u. Zašto mi u Europi ne kažnjavamo? Zašto najveće tržište na svijetu to tolerira? Gospodine, vaše vrijeme je isteklo. Ispričavam se, malo je neprijatno biti prekinut ovako. Dakle, samo mi još 30 sekundi treba. Predsjedniče, ja sam predsjednik skupine grčko-njemačkog prijateljstva u grčkom parlamentu. Ja to ne kažem e, to nije uopće nikakva zločista primjedba. Ja sam predsjednik te grupe prijateljstva, dakle, jako cijenim njemačku njemce. Dakle, profesor Repit, vi ste surađivali s profesorom Stiglicom i bavili ste se pitanjem podzemne ekonomije. Nadam se da ste s njim razgovarali o javnom dugu država članica Europske unije. Dakle, govorio sam u množini ovdje o državama članicama, jer jučer sam citirao Pola Krugmana i Josefa Stiglica i povjerenik Dombrovskis odbacio je stavove ta dva Nobelovca. Ispričavam se što sam bio predug. Zahvaljujem. Dao sam po dvije minute e, svakom govorniku. Većina se toga predržavala. Molim vas da se toga predržavate. 9. veljače na sljedećem sastanku razgovarat ćemo o bankarskim e, udruženjima. E, i mi ćemo ih saslušati. Dakle, e, idemo u tom smjeru. Nije samo riječ o njemačkim bankama, nego o njemačkom udruženju bankama i njihovom e, glavnom direktoru. A sada prelazimo na sljedećeg govornika iz Nizozemskog senata. Izvolite. Hvala predsjedniče. Uz veliku pozornost saslušao sam izlaganja stručnjaka i želim im čestitati na svemu što ste rekli, no Ipak e, nedostaje mi jedan događaj. 11.10.2016. godine parlament Vijeća Europe usvojio je rezoluciju 2130 o zaključcima dokumenta iz Paname. U ime odbora o tim pitanjima ja sam iznio nacrt e, o tim zaključcima i moj savjet je uključen tu u rezoluciju 512. Vijeće Europe treba napraviti međunarodnu napravila zajedno sa OECD-om kako bi omogućili izravno oporezivanje prihoda e, prihoda poduzeća iz e, poreznih oaza i na taj način podaknuti to porezirivanje. Koje je mišljenje stručnjaka za glede ovog e, idućih koraka za borbu protiv e, utaje poreza i borbe protiv utaje poreza. Sljedeći govornik iz Europskog parlamenta je Louis Michel iz Belgije. Oui. Hvala predsjedniče, najprije želim zahvaliti govornicima. Ja bih se možda vratio na neka konkretnija pitanja. Evo, slažem se naravno s koju su izrazili koji, koja je izražena glede ovih eh, nepodnošljivih fenomena i mislim da bi se naj, da smo trebali najviše biti zgroženi glede nedostatka političke volje koju vidimo i prepoznajemo u svim državama članicama, jer ovdje se radi prvenstveno o političkoj volji, konkretno govoreći. Želim postaviti pitanje eh, stručnjacima što su, što su dobili, koje su informacije dobili glede kriterija due diligence, e, dakle da li imamo na nacionalna tijela koje kontroliraju to pitanje, da li se to samo e, da li se to kontrolira unaprijed ili naknadno nakon e, naknadno što se uspostavi da je došlo do prevare. Zatim, što mislite o e, stvaranju e, financijskog tijela koje treba pratiti poreznu utaju i e, imamo ovdje na umu američki fatka, dakle što mislite o tome, to je obveza koju imaju Amerikanci da prijave američkim vlastima sve svoje svu svoju imovinu u inozemstvu. Što mislite da li bi bilo moguće razviti jedan instrument takove vrste na europskoj razini. Gospodine Pite, vi u svojim odgovorima, a i drugi govornici, spomenuli su švicarske odvjetnike kojima se brojni obraćaju. Možete li mi preciznije objasniti zašto se na taj način prekomjerno, tako kažem, poziva na švicarske odvjetničke tvrtke? To bi bilo zanimljivo znati. I više puta sam postavio sljedeće pitanje. Naime, htio bih čuti vaše mišljenje, dakle, čuti definiciju, evo, gospodin Laves je to spomenuo, dakle, definiciju toga što je fiskalna optimizacija, porezna utaja i porezna prijevara. Gospodin Laveš možda će biti iznenađen, ali uveliko se slažem s njim e, kada kaže da često razlika između optimizacije prevare i utaje je ništavna i e, ekscesivna optimizacija omogućuje prijevaru i omogućuje da se nešto protuzakonito pretvori u legalno zakonito, to je skandalozno. Htio bih da čujem malo više o tome. Michel, hvala ti. Evo, e, sada je riječ o konkretnim pitanjima zadnjih dvojice govornika. Ko će, odluč, ko će početi, odlučite vi. Evo, ostaću na engleskom. Jedno pitanje je bilo jako konkretno i ticalo se dakle, ovog pitanja o švicarskim e, odvjetnicima u Ženevi, kako to da ima tolika koncentracija švicarskih odvjetnika i oni su spominjali u kontekstu Panama, dokumenta iz Paname. Podsjetimo se, dokumenti iz Paname su jedan proizvoljni e, uzorak e, gospodarstva u sjeni, dakle, a zanimljiv je njihov način funkcioniranja. I tu moramo imati na umu razlikovanje između tradicionalnog, legalnog načina rada i s druge strane e, odvjetnika koji se pretvaraju financijske operat tere i to je, tu imamo delikatnu sivu zonu između jednog i drugog. Naime, ako e, radite uredski posao, morate imati neke sredstva i sa strane i to smatra tradicionalnim radom, iako ima veze, iako je povezano uz novac. No ako započnete stvarati neke strukture sa offshore poduzećima i otvarate bankovne račune, onda ja tvrdim da je to nešto što spada u područje e, rada finanskih operatera. U trenutnom švicarskom e, tumačenju to nije tako i o tome se raspravlja u švicarskom parlamentu. Švicarski parlament je odbio bilo što promijeniti. I ovo pitanje broj 13 time se bavi općenito. Dakle, ja bih vas potaknuo da doista dobro analizirate stvari u svojoj zemlji i da vidite da li je to drugačije ili istovjetno u vašoj zemlji, da li e, su direktive jasne u toj diferencijaciji. Koliko dopustite, imam dvije kratke primjedbe. Evo, kao prvo želim reći grškom kolegi da se slažem da je ova tema općenita, da se radi o porezima i o borbi protiv pranja novca i nekim drugim temama možda. Zadnji komentar, crna lista spominjana je u raznim kontekstima. No, vidite, ovdje se konstantno uviđa da smo mi svi dijelom problema, a e, izrada crnih lista je problematična u tom smislu. Dakle, evo što ja predlažem Eh, kad sam radio u OECD-u i 25 godina kad sam se bor, radio u službi za borbu protiv eh, te poreza, radili smo na zajedničkom nazivniku, minimalnom zajedničkom nazivniku, oko čega se možemo dogovoriti i dakle, bilo bi dobro, na primjer, izraditi neku supranacionalnu službu za financijsku eh, za borbu protiv te poreza, ali oni su se bavili nadzorom e, sukladnosti država e, glede financijskih normi. I onda, kada se ispostavlja da se slažete u provedbi, nadzoru provedbe, onda se možete javiti i reći da postoji netko tko se ne slaže, odnosno nije sukladan s radom tih, ne poštuje zajedničke norme. Dakle, tu biste bili vjerodostojni. Hvala. Kada se radi o poreznim oazama, Nizozemski parlament slaže s tim da to treba sagledati na europskoj razini. Mi želimo vidjeti kako se možemo boriti protiv toga u Nizozemskoj, no do sad nismo dobili podršku u tom smislu što nizozemska može napraviti, a da se može usporediti s Fetkom u SAD-u? Nizozemska smatra da ukoliko američke države mogu imati tijela poput FETKE, onda možemo i mi, možemo imati izvješćivanje po državama, možemo uspostaviti sankcije protiv multinacionalnih poduzeća koja ne poštuju pravila jer nijedna multinacionalna kompanija ne može dopustiti da ne, ne radi, ne posluje u Europi i to su razlozi s kojim bismo trebali to sve imati numu. umu. E, hvala predsjedniče, ja ću odgovoriti na konkretno pitanje koje je postavio uvaženi kolega Mišel. Dakle, Saslušali smo najveće belgijske banke, BNP Paribas Fortis, Belfius, KBC i Dexiu i neke banke koje se bave portfeljima sve su nam objasnili kako nemaju nikakve veze s velikom poreznom prijevarom na međunarodnoj razini, kako je sve u redu, kako su one, kako one imaju zdrave račune, jer većina njih e, imali su filijale u poreznim oazama. Onda smo od njih tražili da nam kažu kako je, kakav je interni postupak i onda sam ja uspostavio jedan, jedan data room, e, jer e, to je nešto što... Dakle, stvorili smo tu bazu podataka koja je dostupna svim povjernicima. I opći dojam koji smo stekli jeste da nemamo baš puno povjerenja ono što nam se govori, a što se ostalih stvari tiče moramo i sami, kako god bilo, da ispriječimo da e, ponovno sutra e, upadnu slične prakse. No, gospodin Mišel, stvari u tome što ne može se na međunarodnoj razini e, pokrenuti porezne prijevare ako nemamo financijsku mrežu i e, sive ćelije, dakle ljude koji će to raditi. Zato moramo e, e, na tim poljima djelovati. Što se toga svega tiče, što se tiče financijskih regulatora, vidi se da postoji jedan pravni okvir, upravni okvir koji omogućuje da e, posluju, ali taj okvir nikada nije pokrenut, no oni su sami e, govorili da bi to trebalo riješiti. Ja se potpuno slažem s tim da se uspostavi jedna europska institucija koja će omogućiti poboljšanje nadzora nad financijskim sektorom u europskoj razini, a u sklopu borbe protiv utaj poreza i porezne prijevare. Hvala. Gospodin Kleiner, eh, možete, Kleiner, možete, ali ne morate. Da, postoji, evo, jedna izreka. Kaže se da Europa se ne smije činiti manjom nego što jest. Europa jest velika posebice ako surađujemo i radimo zajedno, a ne ako svaki put netko od nas pokušava e, izvući korist na uštrb na štetu drugih. Riječ je o suradnji država, a ne o konkurentnosti među državama u okviru Europske unije kako bismo bili veliki, jer ćemo u protivnom postati jako mali i nikad nećemo narasti. Zahvaljujem vam na ovom e, apelu. Imam još troj govornika koji su se javili za riječ iz nacionalnih parlamenta. Arnold Merkis e, iz Nizozemskog parlamenta. Izvolite. Hvala. Ja sam također u jednom istražnom e, povjerenstvu zajedno sa kolegom koji je prije riječ i upućene su određene kritike na račun uloge nizozemske. Ljudi imaju pravo na to, no u nizozemskom parlamentu mi također upućujemo kritike na račun te uloge nizozemske. Primjerice, naša je vlada nastojala odgoditi usvajanje rješenja Europske komisije za hibridne nepodudarnosti što omogućuje izbjegavanje poreza u velikim razmjerima. Naša je vlada nastala to odgoditi do 2024. godine, no parlament je to odbio. Parlament je rekao da ne želi da se to odgodi. Dakle, želim da svi znate da nizozemski parlament ne želi to odgoditi i ne samo zato što moramo učiti jedni od drugih. Mi smo upravo ovdje kako bismo ih održali budnima i kako bismo postavili pravo pitanje našim vladama. Mogli bismo mnogo toga reći o svemu ovome i postoje dvije paralelne rasprave koje se vode o poreznim utajama i izbjegavanju poreza, što sve još e, povećava složenost cijelog pitanja. No, dopustite mi da se osvrnem na pitanje crne liste. Naime, problem je u tome da trebamo imati dobru definiciju što je to crna lista. Recimo, ako Europska komisija kaže da određena zemlja koja nije uvela poreze ili ima vrlo nisku poreznu stopu da to nije porezna oaza, onda je to problematično. Dakle, trebali bismo imati nekakav e, minimalni prag e, i htio bih čuti od vas slažete li se s time. I e, ne, smijemo dopuštati preferencijalne režime i tako dalje. Dakle, trebamo se usredotočiti na samu definiciju porezne oaze, inače ćemo opet e, zapasti u prakse iz prošlosti, recimo u vezi sa OECD-om. Oni su ponekad e, imali e, crni popis, ali nisu imali niti jednu poreznu oazu, porezno utočište na tom popisu. Hvala. Evo, imamo još devet e, govornika koji su se javili za riječ, nakon toga ću dati e, završnu riječ e, našim stručnjacima. Inezis Lokis iz Letonije, iz Latvije, izvolite. Ja, Gdje je? Izvolite. Želim naglasiti da Latvija podržava inicijative Europske unije u vezi sa izbjegavanjem plaćanja poreza. Također, podržavamo i borbu protiv pranja novca. Naime, i mi se nosimo sa problemom offshore poduzeća. U našoj zemlji posluje 700 do 800 takvih poduzeća, a u gospodarstvu koje je toliko maleno poput našeg, to je veliki broj. Treba postojati pravično zakonodavstvo kada je riječ o raspodjeli poreznog opterećenja. To je važno za poduzetnike zato jer oni stvaraju dodanu vrijednost i kako bismo imali tu pravednu e, raspodjelu onda trebamo na tome raditi i u vladi i u parlamentima. Naravno, mi savjetujemo i poduzetnike, ali kao što jasno vidimo, oni imaju različite interese. Mi smo nedavno pristupili OECD-u i u sklopu te organizacije postoje obvezujuće smjernice za koje nadamo, se nadamo da će nam pomoći u borbi protiv pranja novca. Svi znaju da je jedna od ključnih zamisli u tom smislu ona koju su spomenuli brojni govornici, a to je da se mora porez obračunati tamo gdje se ostvaruje dobit. I zato imam pitanje za naše paneliste. dokle smo doprli sa automatskom razmjenom informacija po pitanju dokumentacije o poreznim pravilima. Takva automatska e, razmjena informacija mora postojati između zemalja članica Europske unije i ona se mora što prije ostvariti jer je to važno i za društvo i za e, zemlje članice. Ako samo govorimo o tome, a ne ostvarimo automatsku razmjenu informacija u potpunosti, onda nećemo nikam stići. U redu, hvala. Posljednji govornik svojeg popisa u ime nacionalnih parlamenta je gospodin Bonić iz Malte. Gospodine Bonići, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala na pozivu da vam se priključim. Ja sam član parlamenta u Malti, bio sam i ministar u vladi i kao ministar predsjedavao sam dvijema vijećima, dakle u, ovom predsjedništvu, jednom o, pravosuđu i jednom o kulturi. E, pribilježio sam sve komentare koje smo čuli ovdje i želim podijeliti svoje izlaganje na tri dijela. O prvom dijelu bit ću kratak. Prvi se dio odnosi na rad europskih institucija, Evo, da, naravno, skratit ću, jezgrovi sam i po prirodi. Dakle, prvo, ono što su europske institucije učinile nakon e, otkrića iz panamskih dokumenata. I zanima me što stručnjaci misle o trostrukom e, pristupu, dakle direktivi protiv pranja novca i tu se nadamo da će Malta uspostaviti dijalog e, i postići politički sporazum prije ljeta. Drugo, e, direktiva o suzbijanju pranja novca, što je bio predmet rasprave i na Vijeću za pravosuđe na Malti prošloga tjedna kada je održano neformalno vijeće ministra pravosuđa i treće uredba o uzajamnom priznavanju e, naloga za zamrzavanje i zapljenu imovine što je također e, postupak koji su pozitivno pozdravili ministri na sastanku vijeća. E, Treća napomena odnosi se na ono što su rekli kolege iz oporbe koji su bili pristrani. Ja neću biti pristran e, kao što su oni bili, no e, oni su posljednji koji mogu govoriti o dobrom upravljanju i trebali bi odgovoriti na neka goruća pitanja o tome što se događalo u našoj domovini kada su oni bili na vlasti. I još jedna posljedna napomena o Malti i o našim e, financijskim uslugama i sektoru financijskih usluga, što su spomenuli neki zastupnici ovdje. Malta, uvjerava se, ima zdrav i legalan sektor financijskih e, usluga koji je također vrlo čvrst i ne prihvaćam nikakve argumente kojima se tvrdi da je Malta porezno utočište. Sve vlade Malte tijekom godina su se pobrinule da budu u skladu sa zakonom e, i da ojačaju financijski sektor. U redu, sada ovdje nećemo voditi nikakvu izbornu kampanju, to će se razjasniti na Malti. Svi ste pozvani tamo. E, Zaprimila sam e, više zahtjeva za riječ. Bilo bi mi drago kada bi se moglo dati 20 minuta ukupno našim panelistima kako bi mogli odgovoriti na pitanja. Mm, Morim e, da se drže pravila. Dariš Demazi, onda gospodin Rozati i tako dalje. Hvala. Želim zahvaliti našim panelistima na ovim zanimljivim uvidima u razna goruća pitanja u vezi sa izbjegavanjem plaćanja poreza i utajom poreza. Imam dva pitanja s time u vezi. Uputit ću pitanja gospodinu Pitu kao prvema, ali naravno i drugi stručnjaci mogu na njih odgovoriti. Svi su govornici istaknuli ulogu takozvanih posrednika u izbjegavanju poreza ili utaji poreza i ti posrednici uključuju odvjetničke tvrtke, porezne savjetnike, računovođe, naravno banke, ali uz banke koje su uređene izvana, recimo to tako, postoje druge profesionalne skupine koje imaju vlastite kodekse ponašanja i samouređenje. Dokle mjere to dovoljno, tako samouređenje dovoljno kako bi se odvratilo te posrednike od pomaganja i facilitiranja ilegalnih e, tokova sredstava imovine i otvaranja offshore računa. Do koje mjere bi smo trebali razmotriti donošenje propisa o državnoj na državnoj razini kako bi se to spriješilo? Drugo pitanje odnosi se na iskustvo SAD-a. E, tijekom našeg rada u odboru PANA čuli smo od raznih stručnjaka koje smo pozivali da je SD uspio smanjiti razmjere poreznih prijevara i izbjegavanja poreza putem e, uvođenja takozvanog zakonodavstva FATKA, odnosno to je zakon o pridržavanju i e, poreznih propisa izvana. možda bismo trebali razmotriti i jedan europski ekvivalent FATKI i do koje mjere smatrate da bi to bio dobar korak u suzbijanju ovih negativnih praksi. Hvala gospodine Rozati, a sada Fabio Demazi potpredsjednik odbora PANA. Zahvaljujem. O Malti nemam nekih velikih komentara. Dakle, e, Znači, ako netko baš govori o nekoj da to nije porezna oaza, znači da to jest. Također se slažem sa mnogim e, kolegama i smatram da je dobro da smo danas ovdje govorili o nekim e, stvarima, e, na primjer o bankama koje su povezane sa kriminalnim organizacijama ili djelatnostima, također i o offshore tvrtkama. Mogu također i e, potpisati ono što je rekao i kolega iz Austrije. Dakle, austrijska vlada je federalna vlada koja je e, protivna objavljivanju e, društava po državama koje što bi moglo utjecati na konkurentnost tih država. Dakle, koje je vaše stajalište po tom pitanju? Gospodine profesore Pitt, vi smo ovdje u Europskom parlamentu. Dakle, e, dali prijedlog za izuzećem nekih obiteljskih trustova kada je riječ o nasljeđima, a ne o transakcijama? E, koje je vaše stajalište po tom pitanju? E, Bili imena vlasnika trebala biti objavljena? a mi kao Europski parlament imamo takozvani crni popis koji je odbijen zato što e, smo imali neke e, sumnjive osobe koje nisu bile navedene u Panama Leaks i u bahamskim dokumentima. Također, e, riječ je o tome da mnogi e, pokušavaju uskladiti različite zakonodavstva, onda odlazi zajedno piti kavu. E, problem je što neka pravila funkcioniraju u teoriji, ali ne u praksi. Ja se pitam sada je li zapravo to fenomen kojem se posvećuje dovoljno pažnje na razini radnih skupina za poreze. E, I također pitanje je bismo li trebali imati instrumente za eventualne sankcije za one države u kojima funkcioniraju takve vrste aranžmana. Hvala i hvala panelistima na ovim zanimljivim uvidima. Evo, samo nekoliko kratkih komentara. Zapravo je riječ e, o tome da se nadležnost vrati našim državama članicama u području oporezivanja pranja novca i financiranja terorizma. Danas vidimo da globalizacija daje sredstva u ruke kriminalcima. Dakle, ovo je naša zajednička borba. Kao prvo, vidjeli smo da postoji probleme u Europi e, s Deutsche Bank koja je dobila veliku sankciju od pola milijarde dolara zato jer je primila ruski novac 10 milijardi od 2011. do 2015. koje je oprala i tako se stvari stalno događaju. Dakle, trebamo ojačati naše zakonodavstvo kod kuće. To je predložio Luis Michel, dakle, Europski e, financijsko obavješteno tijelo. E, imamo u ovom parlamentu svjesno tome da postoji nedovoljna suradnja između nadležnih tijela na e, razini zemalja članice. To treba podići na europsku razinu. Kada je riječ o izbjegavanju poreza, imamo i skupinu za kodeks ponašanja u e, financijskom poslovanju u Europi kao dio jedinstvenog tržišta, ali ona ne djeluje zato jer u zemljama članicama se djeluje tajno, jedinstveno i ta skupina nije uspjela zabraniti niti prekogranične porezne režime. Dakle, imamo također i takozvane pitanje patent boxa. E, što možemo u zemljama članicama učiniti kako bismo omogućili veću transparentnost i kako bismo e, zabranili krenje poreznog novca što šteti našem društvu. I na kraju slažem se sa austrijskim kolegama, transparentnost, učinkovitost suradnje po ovim pitanjima, dakle trebamo osmisliti jedan zajednički jedinstveni program. Hvala. Molim vas da budete dalje kratki i sažeti. Dakle, belgijski kolega iz Europskog parlamenta je. Hvala predsjedniče, hvala svim govornicima i osobito trojici zastupnika. Naime, mislim da će zaključci e, izbornog e, odbora biti od velikog značaja. imam tri pitanja. Kao prvo upućeno zastupnicima, znate li mi reći od svih ovih e, objedanjivanja o Panama Papersima, koliko je u vašim zemljama otvoreno postupaka i inspekcija ili je to bilo bez slijeda. Zatim govorilo se o bankama, ali tu su i Big Four, dakle velike četiri banke, koje smatram tijelima koji su i suci i dionici jer su oni savjet, savjetnici vlada i komisije i banaka i velikih e, imovina i vlasnika offshore e, tvrtki. Dakle, jeste li njih saslušali na vašom, vašem e, istražnom odboru i mislite li da je, ne mislite li da je vrijeme da se stane u kraju tom sukobu interesa? Zatim, u vaše tri zemlje želim čuti što predlažete, koje su najžurnije etape kako bismo zajedno mogli napredati. Hvala. Eh, als nächster Hvala. Sljedeći je Miguel Viegas eh, iz Portugala, član Europskog parlamenta. Izvolite. Please. Hvala. Izvolite nam mjestu 142. Evo, htio sam pitati eh, nešto, gospođo met Nacionalni interesi koji dopuštaju da se e, znači e, da zapravo jedan dio dobiti bude podložen oporezivanju prije e, Znači, prije konačnog obračuna, a riječ je o multinacionalnim kompanijama koje iskorištavaju drugačije porezne režime kako bi premještali svoju dobit. Što mislite o mjerama koje su donesene za eventualnu eliminaciju takve prednosti koja se daje nekim kompanijama u Belgiji? I također, kako vidite e, rastuće korištenje tog instrumenta i u drugim e, e, nadležnostima. Također evo i za profesora Pita imam nekoliko pitanja. Znači kako su e, direktive prenesene u nacionalna zakonodavstva? Na primjer, ta se primjena i prenošenje razlikuje u nekim državama. Na imamo slučaj Švicarske u kojoj e, je e, nužno podnositi izvještaje o kretanju gotovine u iznosu od preko sto tisuća franaka. Dakle, to samo pokazuje kako se E, mijenja zapravo prenošenje određenih direktiva od zemlje do zemlje. E, sljedeće pitanje koje se tiče zapravo onih krajnjih korisnika. E, dakle, kada govorimo o razini od 10 ili 20 posto, odnosno razina koja treba biti odobrena, taj postotak koji treba biti odobren za davanja određenih povlastica. Što je sa možda razinom od 5 posto? E, odnosno kako možemo e, poboljšati učinkovitost te mjere. Zahvaljujem, još se troje ljudi javilo za riječ, a nakon toga e, moramo evo biti kratki kako bismo dali riječ stručnjacima i Hvala predsjedniče. Zadovoljstvo je razmijenjati mišljenja s vama danas. Međutim, jedna razmjena gledišta nije dovoljna. Trebamo usko surađivati zato jer pitanje borbe protiv utaje poreza i poreznog izbjegavanja pokazuje da treba postojati Europska unija. Jer ako trebate pomicati velika sredstva sa jedne strane svijeta na drugu, onda treba također i odgovoriti na odgovarajući način. Gospodine Krajner, kako Europska unija može biti održiva ako imamo utrku prema dolje u smislu porezne konkurencije? Tu smo svi gubitnici u toj igri. Multinacionalne korporacije plaćaju 0,005% poreza, što pokazuje da je sljedeći korak propast cijelog sustava. Kako možemo prihvatiti to da se vlade dogovaraju nedaleko odavde a istovremeno drže figu u džepu i pokušavaju ukraste jedne od drugih važne resurse za naše građane. E, da, ispričavam se. Evo, dopustite samo da još dodam da europska dimenzija nije dovoljna, ona mora biti globalna i zbog toga je ovaj parlament tražio e, pretvaranje Europskog odbora za porez pravo među vladino tijelo za borbu protiv e, poreza, porez prijevara. E, hvala, potpredsjednica odbora Ekonana Gomeš. Jedna minuta, izvolite. E, zašto ulaziti sada u detalje o CDD-u i za u vezi sa drugim mensarima kada na vrhunskoj razini tijela za nadzor banaka dopuštaju pa da nadzire banke u Europskoj uniji. Prizat ću vašu pozornost na pismo koje sam nedavno dobila od gospodina Enrije iz EBE. Gospođa Don Santos, kćerka predsjednika Angole, ima sredstva u europskim bankama. No, dakle, kada je riječ o, o poreznim pravilima, to imamo i u zemljama članicama i tako Dalje imamo i prodaju državljanstva i tome slično. Je li to upravo, suprotno onome što tražimo kada zazivamo europsku fatku? Je li to natjecanje prema dnu? Potičemo li jedni druge u pozivanju e, korumpiranih osoba i perača novca u Europsku uniju? Hvala. I sljedeći govornik je gospodin Coburn, koordinator EKR-a. Gospodine Coburn, molim vas kratko, trebamo samo još čuti odgovore. Hvala. Ne želimo poticati poreznu utaju, to želimo svi izvjeći kao i korupciju, ali nema e, potrebe osuđivati poreznu učinkovitost. E, glupo se smatrati da su porezna pravila doista pravedna. Ljudi e, koji žele prikrivati svoje porezne prihode su korumpirani. Nitko ne, ne e, svoj novac, nego oni koji zarade, žele to ostaviti svoje djeci jer je to novac koji su zaradili. Porezno natjecanje između zemalja potiče na učinkovitost i na štednju jer inače vlade raspolažu prema svojem nahođenju novcem poreznih obveznika. U EU se stalno smatra da su vlade dobre i uvijek u pravu. Nisu. Ljudi moraju imati pravo zaštititi svoju imovinu, dakle nemojmo zaboraviti na to možda imamo lovna vješnice protiv onih koji su korumpirani, što je ispravno e, i sasvim opravdano no e, to se ne smije koristiti i protiv ljudi koji se žele sami zaštititi. U proteklom stoljeću kada su e, zapljenivala imovina 1940. godina, to je bilo vrlo neugodno iskustvo. Ljudi imaju pravo zaštititi svoju imovinu od korumpiranih i nepravednih vlada. Hvala. Gospodin e, Koborn je koordinator kluba FDD, ne EKR-a, dakle isprke, i naravno zagovoratelj Brexita. Dakle, pripremite se na fiskalnu konkurenciju. Dakle, hvala dame i gospodo od srca na izuzetnim e, izlaganjima. sada ćemo zamoliti naše paneliste da odgovore. Prvo profesor Pitt, e, a onda ćemo dati svima slijedom riječ. Evo, jedan općeniti komentar na početku. Mislim da ovdje imamo dva pitanja koja nisu u potpunosti ista. Prvo, što to znači porezno poštenje i kako spriječiti pranje novca. To je zapravo pitanje transparentnosti i toga jesmo li transparentni. Drugo pitanje tiče se usklađenja poreznih stopa. Ja ću političkim slijedom pozabaviti se ovim pitanjima jer su ona osjetljiva i ako pretjeramo možemo zapeti. No, počet ću sa pitanjima koje se tiču e, poreznog poštenja i sprječavanja pranja novca sa e, automatskom razmjenom informacija i globalnim e, forumom e, i smjernicama OECD-a dosta smo postigli. Dakle, krenuli smo pravim putem. No, oni koji dobro, mi se pitaju se je li su li ta tijela dovoljno učinkovita, imaju pravo. Ona jesu možda formalistička sa stajališta susjednih tijela. Dakle, mi smo se pozabavili tim tijelima, vidjeli smo žele li ona doista provoditi propise, a ne samo odrađivati sve nominalno. I tu se postavljaju pitanje o samouređenju tvrtki. Ja sumnjam u to je li to dobra zamisao. U Švicarskoj imamo doista opsežno samoređenje koje se tiče banaka, eh, socijalnih fondova i eh, odvjetničkih tvrtki, no ja sam vidio da to ne funkcionira zato jer to ide na ruku krivcima. Dakle, to su dva velika upitnika. No, vratimo se tu središnjem eh, pitanju poglavlja o transparentnosti. Da, stvarni vlasnici, to je pitanje s kojim u vezi ima i dosta tehničkih podtema. Pitanje posrednika se to uklapa. Eh, ja ima neke zamisli kako postupati sa pravnicima e, i tu imate i neke prijedloge s time u vezi u direktivi. Evo, e, pitanje koje je postavljeno od strane kolega iz Portugala, dakle, ja sam vidio račune do Santosa, naravno, ako imate 400 milijuna od Solangola i onda to podijelite svojim prijateljima, to ne ostavlja baš dobar dojam. No, pravila postoje i stvar je u provedbi. Ta se pravila moraju provoditi. Mislim da nam ne trebaju novi zakoni. Portugal također ima zakone, a postoji i međunarodno pravo. Postavilo se pitanje o slobodi kretanja i prostoru za manevar u tom smislu i to se tiče cijele Europe mi državama dopuštamo određeni prostor za manevar i to je ponekad mudro, no s vremenom se taj manevarski prostor može smanjiti i možemo reći da to baš ne koristi. Iz toga sam ja čvrsto uvjeren u korisnost e, mehanizma praćenja i nakon recimo e, tri ili četiri kruga razmatranja se utvrdi gdje je problem. Još jedno potpitanje koje je postavljeno je što mislimo o pragu od 25% za poduzeća u utvrđivanju stvarnih vlasnika. To je pitanje broj 14 koje mi je postavljeno. Mislim da je taj prag previsok. Imate pravo. Lako bi bilo imati prag od 25% i onda biste tu mogli izbjeći nadzoru. I e, imamo još jedno posljednje pitanje u ovom kontekstu koje je vrlo konkretno, a tiče se nasljednog prava. Imamo različita pravila nasljednog prava u Europi, u nekim zemljama imate određeni minimum koji morate moći ostaviti oporučno svojim e, nasljednicima i neki se koriste offshore kompanijama kako bi izbjegli to i to je nepravedno i to je izrabljivanje pravila. Druga zemlje, druge zemlje nemaju takve propise i zbog toga je jednostavnije ili možda i dopušteno imati jednu zakladu i onda ostaviti svoju imovinu nasljednicima. Evo, s time ću se zaustaviti. Hvala. Gospodine Kate, odgovorili ste također i na e, pitanja koja su postavljena napismeno. Izvolite, sljedeći panelist. Zahvaljujem. Evo, postavili ste pitanje koliko je zapravo e, tih dokumenata e, o otkrićima u Nizozemskoj otkriveno. Dakle, riječ je o 700 slučajeva i e, znači, Porezna uprava je otvorila slučajeva po pitanju 150 različitih situacija. Dakle, mi smo zaista preuzeli stvar u svoje ruke. Problem je, odnosno stvar je u tome što u Nizozemskoj imamo taj mehanizam zaštite za posrednike i zbog toga se poduzimaju zakonodavne mjere kako bismo na neki način mogli umanjiti e, te povlastice koje imaju odvjetnici kao posrednici. Što se tiče stvarnih vlasnika, postoji e, projekt e, e, koji trenutno je sada na razmatranju u našem parlamentu i koji bi prisilio sve dioničare da budu registrirani. Također i oni koji imaju manje od 25% kapitala u nekom društvu i mislimo e, da će, nadamo se da će taj projekt, odnosno prijedlog dobiti većinu u parlamentu. Hvala predsjedniče, ja ću odgovoriti na pitanje koje je postavio kolega Baje te kolega iz Portugala. Dakle, ja konkretno, 239 dosija pospaka otvoreno je u specijalnom e, povjerenstvu i e, ima ih isto tako u okviru ICIG-a, dakle međunarodne e, konzorcija istraživačkog novinarstva. Drugo pitanje što se tiče Big Four i consulting, Big Four, da, on se bave revizijom, bavi se isto tako i financijskim savjetovanjem i ulaganjem, dakle tu je situacija problematična. Dakle, tražili smo od e, odjela za reviziju Dakle, u biti poslali smo im neka pitanja koja, na koja nismo dobili jasne odgovore, što znači da je situacija već zabrinjavajuća i da svakako trebamo postaviti određena pitanja, a na najsmislenijoj razini, dakle, europskoj razini moramo postaviti neka pravila koja će se primjenjivati na Europu. Što se tiče pa, Europe, trebamo imati homogen popis poreznih oaza, e, tijelo za borbu protiv e, utaj poreza i prijevare, porezne prijevare, razmjenu podataka, zajedničku razmjenu podataka na zajedničkoj razini. Što se tiče kolega iz Portugalu, potpuno ste u pravu, dakle, Belgija radi trenutno na reformi poreza na poduzeća u kojem bi e, neke mjere bile promijenjene. Ja se ja smatram da se tu može još puno napredovati. Hvala gospodinu je Sada ima riječ gospodin Krajin. Izvolite. Hvala. Evo, moram reći da e, me sadržaj zadnje intervencije šokirala i način na koji je to rečeno i sadržaj, ali osim toga porediti Apple uz žrtve holokausta s jedne strane i s druge strane porediti sve vlade Europske unije E, mimo Irske sa nacističkim režimom e, je dovoljno riječito samo po sebi. No, ipak je šokantno tako što čuti na javnom e, mjestu poput ovog. Što se pitanja piče, izvješćivanje po državama trebalo biti javno. Da, slažem se. Ovdje se ne radi o striptizu, znate. Ovdje se radi o devet brojeva. Dakle, tu se ne radi o svlačenju cijele suradnje. Ja mislim da se sve brojke moraju javno u Firmenbuhu e, moći predočiti. Dakle, sve, stvar bi bila puno transparentnija. No, ne postoje javni djelovodnici, tako da to pitanje, to pitanje koje se tiče javnosti suradnje, A ono što je najvažnije, mislim da je to već rečeno, transparentnost suradnja i pravedno oporezivanje. I zaključni komentar, uvijek čujem riječi poput poreznih e, oaza, tax haven, to zvuči pozitivno, ali to nije pozitivno, to treba nazvat pravim imenom, tu se radi o močvarama, baruštinama koje treba presušiti što ne bismo nikad uradili sa soazom ili skloništem. Dakle, treba ih nazad pravim imenom, to su močvare, jer tamo se novce gubi. Hvala gospodine Krajnen. Hvala, dakle sva pitanja i odgovori bit će objavljeni u zapisniku. No, nisam razumio da je gospodin Coburn tako jako govorio. E, ja sam slušao prijevod, u svakom slučaju provjerit ćemo što je rečeno. U svakom slučaju želim zahvaliti svima koji su sudjelovali na ovoj sjednici. Mislim da je sastanak bio ploda. Nažalost, e, nismo imali vremena da e, izvučemo zaključke. Sada predajem riječ predsjedniku odbora Ekon koji će predsjedati dalje. Najljepša hvala na ovom jako zanimljivom prvom dijelu. Sada možemo preći evo za minutu napravit ćemo stanku dvije minute pa ćemo onda nastaviti s radom banking union, uh, capital market union, new single market for financial services. Very, very short suspension. Don't leave the room, please.